Hello, hello. Okay, okay, now it's okay. Good. Um, um, good afternoon. After our uh, small break, I would like welcome to. Dobar dan, evo pozdravljamo gospođu Bjenkovsku, europsku povjerenicu za unutarnje tržište, poduzetništvo i mala i srednja poduzeća. Nastavljamo naš strukturirani dijalog s njom, što uključuje i novo usvojeni zakonodavni program o VFO-u. Želimo razgovarati o tri pitanja koja su od ključne važnosti za naš odbor – program za unutarnje tržište i konkurentnost poduzeća, što uključuje mala i srednja poduzeća i europsku statistiku. To je izuzetno važno jer za to smo nadležni i u smislu zakonodavnih prijedloga Europskog parlamenta. Tako da ćemo vjerojatno imati isključivo nadležnost u ovim pitanjima. I to je naša odgovornost. Zatim sljedeće pitanje je fond za obranu, što je također u našoj nadležnosti koju dijelimo sa nekim drugim odborima i svemirski program. To je novi element i želim vam čestitati na tom programu. Dakle, tri pitanja. Važno je naglasiti da ćemo čuti nešto ne samo o financiranju za sljedećih sedam godina, nego i o vašem mišljenju o izgledima za mala i srednja poduzeća za industriju i za svemirski program za cijelu Europsku uniju koji vrijedi za iduće desetljeće. Gospođo povjerenice, izvolite. Prevoditelji, znači, vas obavještavaju da radno pravni spor sa upravom Europskog parlamenta je još u tijeku. Inače su drugi prevoditelji u nekim kabinama podvrgnuti radnoj obavezi i mi solidarnosti s njima nećemo prekidati naš današnji rad, ali obustavljamo prevođenje točno u 18.30 sati. Hvala vam. Hvala. Evo reći ću nešto o obrani, o svemirskom programu i o programu financiranja za mala i srednja poduzeća. Kao što znate, donošenje svakog proračuna je teško, ali ovaj konkretan proračun je bio još teži. Naravno, mi znamo uh, da govorim s jedne strane da imamo velike gubitke uh, u novim uh, prihodima zbog Brexita, a s druge strane imamo povećavanje troškova na nekim područjima jer imamo nove izazove migracije, sigurnost i obrana su u pitanju u Europskoj komisiji se jako trudimo da se koncentriramo na dodanu e, vrijednost Europske unije, a ne na nacionalno trošenje. E, razmišljamo o ova tri dijela e, obrani jedinstvenom tržištu jer ne počinjemo iznova Eh, jako smo napredovali u suradnji na obrani, naročito na području industrije, zbog toga sam ja ovdje. Eh, dodjeljujemo po prvi puta u povijesti to 90 eh, milijuna eura za istraživanje u obrani 17., mm, 18. Mm, i 19. godine, zahvaljujući i vašoj suradnji. Zahvaljujemo na tome. Onda smo prošle godine u lipnju nastavili s prijedlogom e, za europski program za e, obrambenu industriju i imamo opet velika sredstva za 19. i 20. godinu. I, e, i tu smo došli do političkog sporazuma, a vi ste ga pozdravili. To smo stoga zaključili i možemo početi provedbu. Vrlo sam zahvalna za potporu od strane ovog odbora. Posebne zahvale idu izvjestiteljima i izvjestiteljima u sjeni. E, svi su nam jako pomogli u našem trijalogu sa e, vijećem. Sljedeći proračun. E, slijedimo naše inicijative E, podižemo ih na ambiciozniju razinu. Prošlog tjedna smo dali 13 milijardi eura e, za Europski obrambeni fond EDF. E to je šest puta više nego za dva pilot programa pod sadašnjim VFO-om. Sporazumjeli smo se o tome, ne, ne počinjemo iz početka već tu imamo iskustva i rezultate. S ovim prijedlogom i zajednom sa naslovom za sigurnost i obranu imamo novi naslov za e, novu liniju za novi proračun. Imamo 6,5 e, milijardi eura za vojnu mobilnost imamo dovoljna sredstva da financiramo političke obrambene ambicije. Mm, e, imamo e, i četvrto područje. Europski e, obrambeni fond će biti glavni instrument za obrambenu suradnju. Već ste čuli s naše strane da ćemo potpomagati cijeli životni ciklus u ovom sektoru E, od e, inicijative do rezultata. U istraživanju imamo 4,5 milijarde eura. Važno je podcrtati da u ovom dijelu programa projekti će biti e, će imati potpuno i izravno financiranje. Potpuno financiranje. Želimo E, zatvoriti ovu tehnološku prazninu, popuniti je. Drugi dio je razvoj e, obrambenih kapaciteta sa 8,9 e, milijardi. E, 20% potreba će biti pokriveno. 20% od EU-a, a 80% od država članica još jedan ključni element, 5% proračuna će biti posvećeno potporu e, disruptivnim tehnologijama, isto kao EDEP. E, e minimalno tri poduzeća u tri države članice, minimalno, sufinancirat ćemo samo one prototipove gdje države e, članice e, žele zajednički nabavljati konačni e, proizvod. Dati ćemo i bespovratna sredstva, ali ćemo biti otvoreni i za predkomercijalnu nabavu. Podupiremo kao i prije sudjelovanje malih i srednjih poduzeća Imamo mnogo srednje kapitaliziranih poduzeća na tom području. Preko, prekogranični kontekst je također važan. Imamo e, poseban bonus za njih. Cilj je jasan. Želimo otvoriti europski e, prostor. E, to nije samo za velike države, već za sve države članice i za sva poduzeća, mala i srednja poduzeća uključivši. Imamo što se tiče e, rasprave koja je često vrlo sporna, e, kriteriji za izbor, to jest tko će biti prihvaćen za dodjelu sredstava. Idemo Uh, onaj isti sporazum uh, kao za uh, EDIP. Mislim da je to vrlo uravnoteženo. Ne zatvaramo vrat suradnji s NATO-om, na primjer. Ali istovremeno moramo služiti interesima sigurnosti Europske unije. Računam na potporu vašeg odbora otvorena sam za suradnju od, već od sadašnjeg e, trenutka. Imamo dobar tim pregovarača pa mislim da ćemo i uspjeti u tome. Što se tiče druge točke, e, to je e, svemir. 60 milijardi eura za ovaj program, svemirski program E, e, naša ambicija i vizija je sada mnogo šira. Imamo konkretne prijedloge. Europa može ostati e, globalni vođa u svemiru. Ova svota, 16 milijardi, to je velika svota. Naravno, ona ne uključuje svemirsko istraživanje još za sada ali to je početak i, veliko povećanje u usporedbi sa sadašnjim proračunom. Mm, mislim da je to veliki rezultat. E, možemo biti ponosni na ono što smo do sada postigli u svemirskom programu. To je zaista e, rezultat Evropske unije. Kopernik, Galileo, Galilej, e, imamo tu infrastrukturu i vrlo dobre rezultate Imamo Kopernikus i satelitske pozicije, Galilej i sve se radi na vrijeme i unutar proračuna. Što se tiče sljedećih nekoliko godina, moj predlog je jasan kontinuitet, evolucija i adaptiranje. Kontinuitet moramo ažurirati strukture Galileo Kopernikus E, moramo imati kontinuitet, to je zaista važno, a i poboljšavanje e, za Galilea e, imat ćemo 9,7 milijardi eura kako bismo razvili drugu generaciju sustava. Naš je cilj da imamo konkurentne prednosti za Europu, imamo autonomne automobile, kontrolu prometa, autonomne e, stvari za našu sigurnost e, i obranu. 5,8 e, milijardi eura za observatorije. Imaćemo autonomne kapacitete za promatranje. Za Kopernik E, imamo europsku sigurnost i europsko vodstvo u e, zaštiti e, od klimatskih promjena polarne misije i poboljšana sigurnost Kopernikusa to su također prioriteti podaci ovog programa će biti otvoreni za sve sve sva naša poduzeća moraju znati da ćemo im dati otvoren pristup podacima Kopernikusa. Drugi prioritet je prilagodba novim e, uvjetima i stvarnosti. Svemir se mora koristiti kao naša zaštita, bolja sigurnost. Imamo 500 milijuna eura za taj program. E, imamo government satellite communication, tu još nemamo europsku politiku. E, bez autonomnog pristupa svemiru ne možemo dalje raditi. Moramo dati dugoročnu vidljivost i, i ekonomsku održivost e, lansera e, kao Viga C i tako dalje moramo također imati i e, infrastrukturu za to. E, obzor Europa, imamo e, svemirsko partnerstvo koje će se naročito baviti disruptivnom tehnologijom. A onda imamo novi pristup Europe svemiru za inovativne sustave uz e, konsolidirani svemirski program također predlažemo malu prilagodbu upravljanja. Komisija države članice Europska svemirska agencija u Pragu ona će se sada zvati Europska e, agencija za svemirski program. To je novo ime agencije u Prage. E, poruka je sljedeća mi ne e, mijenjamo ravnotežu kompetencija nadležnosti, ne oduzimamo nadležnosti agencijama. E, agencija će ostati glavna u provedbi e, svemskog programa. Agencija u Pragu će nastaviti svoj rad, ali ćemo imati i jaču ulogu te agencije u pitanjima sigurnosti. Imamo ciljanju evoluciju, a ne revoluciju. Mm, nadam se da mogu računati na vašu potporu za naše sve, svemirske programe, jer njiho, taj, a, te aktivnosti ovise o proračunu i to je važno za naše gospodarstvo. Oprostite što malo duljim, ali evo, došla sam do zadnje točke, do zadnjeg trećeg programa. E, taj važan program e, Mm, imamo 25. godišnjicu jedinstvenog tržišta. Lekcija koju smo naučili e, jeste da tu trebamo više od regulative. Dobra implementacija i provedba su važni. E, također smo, znamo E, koliko su važni standardi, e, e, najbolje prakse, jasne informacije, praktični savjeti o inovacijama i financijama. Imamo novi program jedinstvenog tržišta koji spaja niz aktivnosti na vrlo ciljan i mi nadamo se učinkovit način. Sredstva su 4 milijarde eura E, moramo pomagati mala i srednja poduzeća i nova novo osnovana poduzeća. Ono što također imamo jeste je Enterprise Europe Network e, sa nizom e, usluga dati ćemo sredstva za provedbu i razvoj e, e, propisa jedinstvenog tržišta, nadzor tržišta, naročito e, motornih vozila, imat ćemo financiranje za zaštitu potrošača i sigurnost proizvoda. Imat ćemo i savjetodavni centar za jedinstveno tržište Imat ćemo jedan novi gateway za to, e, a imat ćemo i financiranje za manje vidljive aktivnosti. E, standardizacija, e, revizija, konsolidacija. Sve će to biti u okviru jednog programa koji će dobiti 4 milijarde eura. Hvala lijepa što ste me saslušali. Hvala. Hvala lijepa. Hvala gospođo povjerenice. Otvaram raspravu. Naš je izvjestitelj gospodin Krasnodevski. On je zadužen e, za program obrane, pa ga molim da uzme riječ. Hvala. Već se veselim suradnji mm, E, s vama, gospođo povjerenice. U prvom redu nekoliko pozitivnih e, riječi o tekstu komisije. Jasno vidimo da Europska komisija uzima u obzir ono što je parlament već predložio. A i e, uzeti su u obzir i rezultati trijaloga. Mm, u smislu Edip, govorimo ovdje o Edipu. E, radi se o tri države članice, e, e, radi se o sudjelovanju srednje kapitaliziranih poduzeća i i financiranju neeuropskih poduzeća koja imaju sjedišta u Europskoj uniji. Poticanje E, malih i srednjih poduzeća da surađuju prekogranično. Imamo i tehnološku prekretnicu. A uzeti su i obzir etički problemi e, korištenje određenih tipova naoružanja. A sada nešto o negativnim elementima. U prvom redu žurba s kojom se sve to radi i organizira. Već radimo i na novim propisima za nove fondove, a nismo još povukli, povukli pouke iz e, starih programa. EDIP je imao e, za cilj da testira nove mogućnosti. Mislim da to nismo dovoljno učinili taj proces nije dovoljno e, dorađen. Druga stvar, sufinanciranje 60%, što predlaže komisija, to nije dovoljno. Radi se o velikim projektima. E, ova kvota za sufinanciranje e, ne može dovoljno privući e, poduzeća da, e, da e, crpi sredstva iz ovog fonda. Treće, upravljanje, upravljanje ovim projektima. Radi se i o sudjelovanju država članica u ovom procesu. Dvostruka komitologija će samo škoditi Aha, neće se, e, ta dvojna tehnologija se neće primjenjivati na istraživačke projekte. Čemu tolika žurba? Najprije bismo e, trebali misliti na EIDIB, a onda u sljedećem programu mm, se e, koncentrirati na EDF, Evropski obrambeni fond. Još jedno pitanje. Što je potaklo komisiju e, kad je razmišljala o suradnji sa državama članicama EFTE? U moramo misliti na trebali bismo ovdje više informacija o tome kako će ti programi surađivati, kako oni mogu surađivati, koju će sinergiju proizvesti. Hvala. Hvala lijepa našem izvjestitelju u e, našem odboru izvjestitelji u Sjeni evo za EPP Gospođa Grostet. Ispričavam se, nisam, nisam čula ime, tako da se nisam javila za riječ. Najprije želim se zahvaliti povjerenici što ste došli, jer uvijek je važno razgovarati, moći razgovarati s vama o tako važnim temama. Ovom prigodom želim vam zahvaliti na pomoć koju ste nam pružili Dakle, zahvaljujem. Naime, imali smo jako ograničeno ograničen rok, tako da nam je to omogućilo da zaključimo da trijalog o Europskom e, fondu za obranu, dakle vaša pomoć je bila od ključnog značaja. Dakle, proračun od 13 milijardi kako bi se pomoglo E, obrambenoj industriji, to zadovoljava naravno neke potrebe naših sugrađana, potrebu za sigurnošću, ali isto tako za boljom koordinacijom e, među državama članicama, isto tako i zadovoljava neka proračunska pitanja. No što se toga tiče ima jedan refleks država, to je da se sklapaju međudržavni sporazumi. A kako vi želite i namjeravate favorizirati pristup e, putem metode zajednice. I kako potaknuti dakle, države članice da preuzmu obveze da e, kupe ono što će taj fond potaknuti da se radi. Što se tiče svemira, uredba je doista jako pozitivna, Europska unija mora doista postati prava svemirska sila. No imam par pitanja, osobito što se tiče podrške projektima koje omogućavaju dakle da e, europska tijela imaju sigurne komunikacije, no 250 milijuna eura za sedmogodišnje razdoblje mi se ne čini baš dostatnim. To je doista razočaravajuće. Dakle, da li treba poticati kupovinu američke tehnologije i biti toliko neambiciozan za naš vlastiti program? Osobno mislim da je taj proračun za Mislim da bi bilo dobro da komisija spoji sve te e, potrebe industrije kako bi se e, povećala strateška neovisnost, zapošljavanje i tako dalje. Dakle, da li idemo u smjeru, dakle, da li će komisija ići ka agregaciji institucionalnih zahtjeva za lansere i, u smjeru podrške institucionalne institucionalne podrške za e, svemirske programe. Hvala. Gospodin Riker je naš izvjestelj u Sjeni za program obrane u ime kluba zastupnika Aldea. Hvala predsjedniče, hvala i vama povjerenice, hvala vam što ste došli, hvala vam što ste nam predstavili ovaj program. Što se tiče Europskog Program, odnosno fonda za obranu. Neću se osvrtati na raspravu koju smo imali na trijalogu, jer to nije potrebno, već bih govorio o novim prijedlozima e, fonda za obranu koji prodržava ove prve mjere. Dakle, imam tri pitanja za vas. Dakle, da li će ovo promijeniti ulogu Europske agencije, odnosno koji će, koja će biti uloga lokara u tim mjerama? Drugo pitanje, kao što je to rekao moj susjed, to je opravdano i žurnošću, dakle, mjere koje smo izglasali i definitivne mjere idu jako brzo jedne za drugom, no imamo problem evaluacije, dakle ocjene učinka ovog prvog dvogodišnjeg plana. Dakle, da li u takvim uvjetima srednjoročna revizija može biti uzeta u obzir? Da li nešto tako možemo uzeti u obzir kako bismo u slučaju potrebe mogli ispraviti neke nedostatke? I za kraj, kako, koja je veza, ne govorimo ovdje o zakonodavnim mjerama niti o proračunu, dakle, no kako postoji veza između 6,5 milijardi eura iz vojne mobilnosti koji su priključene instrument za povezivanje Europe, dakle prenamijenjeni i Europskom fondu za obranu, jer doista postoji tematsko jedinstvo u tome svemu. Dakle, postoji mogućnost da se te dvije stvari povežu i ipak proračun 6,5 milijardi je nezanemariv. Što se tiče svemira, želim vam čestitati na stavu komisije. Dakle, neću se osvrtati na satelitske mreže, Galeo i Kopernik i vidjeli smo koliko države članice nisu sposobne provoditi bilo kakvu mjeru na ovu temu. Prevoditelji mole predsjednika da isključi svoj mikrofon. Dakle, vidjeli smo kako, koliko su nesposobne organizirati vlastu politiku lansera. Mislim da je to ipak e, važno pitanje suverenosti. Vidimo da se stvar uveliko razvija i vidimo dakle da masovno sektor, privatni sektor stupa na scenu, ne samo američki već i kineski. Dakle, da li spajanje programa lansera na europske lansirne rampe može smatrati Europska komisija dijelom tog programa, svemirskog programa. Hvala. Kolik, uh, Hvala. Ne znam da li se i kolega Martin uh, javlja, jer vi ste u sjeni našeg uh, programa za obranu. Dakle, molim vas, možete se i vi očitovati. Predsjedniče Buzek, predsjedniče, nemojte se ispričavati, ja nemam nikih problema E, moj ego nije ugrožen, e, iz, shadow znači izvjestelj u sjeni, spominje neku sjenu, ali ipak sam ja tu, na, <laughs> dosta vidljiv, samo sam se bojao da mene zaboravite. Ovom prigodom ponavljam podršku i solidarnost pokretu prevoditelja, konferencijskih prevoditelja Europskog parlamenta i želim prokazati jako čvrsto nedemokratske i protuzakonite mjere koje primjenjuje e, Europski parlament glede primjene radne obveze. Što se tiče obrane i Europskog fonda za obranu, to je se u kontinuitetu onoga što je rekla gospođa Grosteti, tim bolje. No, ne znači da zato što imamo novi fond da trebamo ići različitim putima. Tako da ovom prilikom e, ponavljam, e, ali u osnovom to je gospođa Bjenkovska rekla, dakle, e, pravila o prihvatljivosti određenih e, projekata. Dakle, postoji naravno tu i neke neeuropske države, ali ja doista želim da imamo zaštne mjere i da izoliramo neke filijale koje su tu na europskom teritoriju. Dakle, ne bi trebalo na koji način da mi omogućavamo drugima da koriste e, naš e, naša znanja i naš napredak. Zatim, što je s izvozom? Jer nema nikakve politike proizvodnje oružja bez politike komercijalizacije i izvoza. Tako da bi bilo vjerojatno mudro obraćam se ovdje kolegama su izvjestiteljima i izvjestiteljima sjeni. Dakle, ne bi li bilo u, u našoj nadležnosti da se izradi popis država s kojima se može trgovati i drugih s kojima se nipošto ne treba trgovati. Dakle, ipak, etički trebali bismo paziti što radite. I govoreći o etici, e, roboti ubojice nisu bilo kakvo oružje, dakle neke stvari se smiju financirati, ali druge ne iz ovih fondova. I još jednu stvar želim reći, dakle, upravljanje po načelu zajednice, dakle, cilj ovog Europskog fonda jeste da na kraju krajeva imamo i zajedničku obranu europsku, zašto ne? Dakle, možda bi mogao biti cilj da se naoružavaju i europske vojske iz ovog fonda, dakle možda bismo tako mogli spriječiti da se da partneri iz europske zajednice ne idu po oružje drugdje. Trebali bismo to imati na umu, dakle možda bi to trebao biti konačni cilj ovoga svega, dakle da inovativnost i proizvodnja tržišta, e, oružja bude unutarnje tržište i da naši prvi uvjeti uvjetovanosti i likbilnosti budu ti da se opskrbljuje tržište 27 država članica Europske unije. Što se tiče unutarnjeg tržišta, gospođo Bjenkovska, znam da iznosite i vidim da iznosite zanimljive e, prijedloge i ovo što ću reći nije u vašoj nadležnosti, no ipak ja to mislim i dalje govorim, a to je da je da mi sami nanosimo štetu vlastit, tim pravilima europskom tržištu. Dakle, spriječavamo naša poduzeća da budu giganti na svjetskom e, tržištu. Dakle, kada neko poduzeće ima više od 30% tržišnog udjela, onda ga primoravamo e, da e, proda svoje udjele. Mislim da to nanosi štetu određenim, određenim sektorima i da imamo tako pravilo da se omogući da europska industrija može se nositi s gigantima poput kineskih željeznica i drugih američkih e, mastodonata. Hvala. Hvala lijepa. Sljedeći izvjestitelj u sjeni za obrambeni program je gospođa Ševarije u ime ENF-a, a onda ćemo prijeći na drugi program. Hvala vam predsjedniče. Povjerenice, slažemo se s tim da se rezira interoperabilnost država Europske unije, da se ograniči e, ovisnost e, europskih nacija o, te, o američkoj tehnologiji i da se stane u kraj tehnološkom kaskanju i kašnjenju. No, mislimo da se to treba napraviti u vidu suradnje između slobodnih država, a ne sa ciljem da stvara europska vojska uslovom i za vaše želje da surađuju različite vojske, kažu, krije se i namjera da one budu ovisne jedne od drugima i sve, e, sve što se tiče stalne strukturirane suradnje i ono što govori gospodin Juncker o e, neizbježnoj suradnji vojski e, potvrđuje naše stavove. Dakle, u kontekstu Unije slobodnih i suverenih e, nacija Europe, politika ovakve europske obrane bio bi jedan od instrumenata koji ide u cilju dakle jačanja komisije koja će povećavati proračun Unije i stvara međusobnu ovisnost naših snaga, a na uštrb naših nacionalnih vojnih sila. U ostalom, ove financije mogu e, koristiti i stranim e, tvrtkama, dakle ekstra europskim, ali vi, vi se hoćete riješiti ovisnosti, ali ne ovisnosti o NATO-u. Dakle, to nema baš neke, nekog smisla. No, ipak mi je drago da vidim da ste svjesni e, velikih uloga, no brine me to što ne nudite najtemeljnija rješenja kako biste zajamčili održivost ovog strateškog sektora jer suočeni sa sve žešćom i nelojalnom često konkurencijom i velikim razvojem e, ovog sektora vi nudite samo stvaranje još jedne stote agencije koja će učiniti još složenijim postupak donošenja odluka i povećati troškove. No ono što industrija traži poput pdž e, generalnog direktora grupacije Arijan jeste više zaštite i više solidarnosti među državama članicama, a tu su dva prijedloga koje imamo. Dakle, obveza da se koriste europski lanseri za institucionalne e, e, potrebe i obvezu da se koristi sustav Galileo za sve tehnologije koje koriste geolokalizaciju na europskom prostoru, odnosno prostoru Europske unije. Hvala. Hvala vama, gospođo. Sada prelazimo na svemirski program. Izvjestelj u sjeni je gospodin Tošenovski, izvjestelj u sjeni ECR-a za svemirski program. Izvolite. Pani komisarsko za e, predstaveni... Hvala vam predsjedniče, hvala povjerenice, hvala što ste nam predstavili financijski okvir i vašu viziju financiranja svemirskog projekta, koji je samo jedan od projekata koji pokriva u biti sve države članice. jer to je nešto što ne može samo jedna država financirati, svi moraju sudjelovati u tome. Dakle, kada pogledam proračun koji predlažete, drago mi je vidjeti da za Galeo i Kopernik bilježimo povećanje sredstava a to pokazuje koliko je svemirski program značajan on može stvoriti nove gospodarske mogućnosti u Europi. Pokušao sam doći do više detalja u opisu, no nisam to uspio. Dakle, pitanje je sljedeće. S obzirom na sve veći značaj agencije GSA i vaša namjera preimenovati je, što nije ni loša ideja s obzirom s obzirom da ta agencija nema dovoljne financije, nema dovoljna sredstva na raspolaganju, a imaju sve više obveza. Dakle, treba im sve više sredstava. Jer u biti treba financirati tu agenciju, suprotno ona može postati prepreka za budući rast. Hvala vam i treća stvar koju je spomenula povjerenica, naravno program je novi program jedinstvenog tržišta za male i srednje poduzeća. Paul rubik je izvjestelj u sjeni klubu zastupnika Europske pučke stranke. Hvala lijepa. Za nas je e, e, sve važno da vidimo da e, snaga Europe ovisi o tome koliko podupiremo mala i srednja poduzeća. Svi znamo da ovaj scaling up, ovo povećanje e, je osnova za to da e, su porezni prihodi e, također oni koje trebamo i da imamo izvrsne rezultate na svjetskom nivou Stoga je, e, je e, najvažnije u ovom programu e, to da pokažemo da smo spremni da podupiremo poduzeća sa dobrim idejama i da to ne radimo samo u, Europi već i globalno, a s time da imamo šanstu stvarati radna mjesta i u onim zemljama gdje je e, nezaposlenost visoka. Znamo također da u područjima e, obrambenih e, fondova za svemir da tu mala i srednja poduzeća igraju važnu ulogu jer su jako inovativna. Mm, mm, to će nam i u budućnosti dati e, šansu da ostanemo ili postanemo broj jedan. Europa je stoljećima vodila na ovom području. Ako pogledamo geopolitičku situaciju oko Europe, onda je krajnji čast da e, naše kapacitete pojačavamo. Mislim mm, da upravo nove zemlje članice time dobivaju veliku šansu. E, oni su uvijek imale e, tehničku e, naobrazbu na visokom nivou. Predsjednik Trump je planira novu vojsku, u svemirsku vojsku, to smo danas saznali kako se možemo kako se e, mogu e, može voditi borba protiv satelita e, i sve drugi, svi drugi izazovi tu su evropljani jako dobri ako, ali ako želimo ostati vođe na tom području onda po mom mišljenju se moramo naročito pobrinuti za, to u VFO-u Stoga e, molim predsjednika Buzeka da u tome sudjeluje. Ovdje imamo istraživanje, inovacije, ovdje imamo mala i srednja poduzeća, sve je to od iznimne važnosti. Hvala. Thank kolega. Nibler sljedeća. Hvala predjedniče, gospođo povjerenice, dragi kolege i kolegice. Ne bih htjela puno govoriti, zahvaljujem u prvom redu predstavljanju, uh, na predstavljanju ovih programa koje su odlična osnova za daljni uh, rad. Uh, svemirski programi i upravljanje. Rekli ste da tu imamo niz različitih organizacija i, mm, instrumenata instrumenta imamo upravljanje raznim svemirskim programima e, tu ISA e, e, Frontex EMSA i tako dalje prijedlog je vrlo dobar da se to struktura da imamo novu strukturu upravljanja ali još bih postavila jedno pitanje. Kako to izgleda konkretno u planiranju? Ova nova agencija za svemirski program, e, e, kakva će to agencija biti? E, hoće li ona surađivati sa drugim agencijama, crpiti recimo osoblje iz njih? Ako biste nam o tome mogli nešto više reći, bili bismo vam jako zahvalni. Kako će to ići operativno gledajući? A drugo pitanje, evo završavam, sinergije u svem, e, sinergije civilnog područja i sektora i obrambenog sektora. Kako se to radi? kako se to strukturira e, e, i s obzirom na financiranje. Mislim da za ovo područje, za ovo segment e, moramo dati veća sredstva. Veća sredstva nego do sada. Hvala. Hvala lijepa. Hvala kolegice. Hvala vama. se više ne za riječ. ako dopustite da se nadovežem na ovo što je gospođa Nibler rekla pri par trenutaka, dakle, po mom mišljenju bilo bi jako važno kad bismo mogli promovirati našu svemirsku strategiju u Europi, osobito među mladima, i da usporedimo situaciju u Europskoj uniji sa drugim dijelom svijeta, pa čak i Kinom. Naime, naša strategija to je jako je važna jer može pomoći cjelokupnoj industriji. Evo, to je jedna stvar. A drugo tiče se novog programa jedinstvenog tržišta za male srednja poduzeća, tako dakle vidite kako se njima može pomoći. Naša stabilnost odnosno program Kosme, jako bi važan za tu stabilnost jer su mala srednja poduzeća jako dobro znala što se događa a sada imamo novi pristup. Dakle, evo, par savjeta, gospođo, za milijune malih i srednjih poduzeća. Što bismo trebali očekivati? Kako će biti financiran taj cjelokupni program? Njima je bilo lako, jer jako dobro znamo da 10 10, 15, 50 ljudi može biti u takvim poduzećima i oni se moraju pripremiti za nove prijedloge, novi način financiranja. Dakle, to je sve jako složeno. Dakle, što možemo očekivati glede novog načina financiranja? To je doista od ključnog značaja za milijune njih. Evo, ne vidim da se još itko javi za riječ. Dakle, ako možete povjerenica odgovoriti na posljedno pitanja. Najljepša hvala, predsjedniče. I hvala na svim vašim komentarima. Oni su uglavnom bili pozitivnog tona i naravno znam da postoje razlozi za zabrinutost. Ja sam se općenito osvrnula na ono o čemu smo prije razgovarali, naročito kada je riječ o svemirskom programu, ali rado ću odgovoriti na sva vaša pitanja, a i u skoroj budućnosti kada budemo posebno razgovarali o proračunu, bit ću spremna na razgovor s vama. Pa dvoje ili troje je postavilo pitanje zašto se sve kreće tako brzo. Pa to je jedno općenito pitanje. Sigurna sam eh, da su i prethodne komisije i prethodni parlamenti htjeli započeti s radom eh, na proračunu, odnosno korištenjem proračuna od e, prvog dana njegovog stupanja na snagu. Dakle, i kada je riječ o prijedlozima komisije, vrijede isti rokovi, zato smo sve ubrzali. Naravno, imamo i srednjoročnu reviziju koja je ugrađena u sam prijedlog, no najvažnije je sljedeće. Ako to ne budemo činili takvom brzinom, naročito u području obrane, onda nećemo to moći financirati od početka sljedećeg proračuna 2021. Znam da se to kreće dosta brzo i da nemamo baš nekih praktičnih iskustava ili ako imamo iskustava iz pregovora o programu što nam je bilo veoma korisno, ali mislim da je važnije imati pripremljeno i proračun i sve uredbe prije stupanja na snagu sljedećeg wfo a nego da izgubimo priliku da to financiramo. Naravno, srednjeročna revizija je predviđena i sada se oslanjamo na ono što znamo sada. Nadam se da ćemo istovremeno razgovarati i o programima i o uredbama za sljedeći VFO, a isto tako iz tjedna u tjedan sjećamo iskustva i iz sadašnjeg programa za, za investicije i onoga što nam e, podnose zemlje članice i poduzeća. No, u svakom slučaju ovo je nov program i sve institucije i poduzeća i zemlje članice mu se moraju prilagoditi i mi radimo u komisiji na tome. Kada je riječ o stupnjevima sufinanciranja, Gospodin eh, Krasnodevski je spomenuo 60%. Evo, samo ću prijasniti da ćemo imati 100% financiranje za istražnu fazu prototipa, zatim 20% za sam prototip i 80% nakon razrade prototipa možda ste tako došli do tih 60%, ali to su brojke koje stoje u prijedlogu. Dakle, 100%, 20%, 80%. Znam da su to još dosta ograničena sredstva, je, naravno to je šest puta više od onoga što imamo u sadašnjem programu za IDP, ali za sektor obrane to nije velik novac. No ono što želimo ostvariti tim sredstvima je podizanje suradnje, učinkovitosti i tehnologije. Na to se usredotočujemo i mislim da će to pozdraviti i zemlje članice i industrija. Dakle, samo ovih 20% za osmišljavanje prototipa je nešto što su one pozdravile. Ne znam kako će biti rezultati pregovora o programu, ali ipak Za sada se ima 900 e, milijuna eura, imat će se 13 milijardi eura, dakle to je bitno. Zatim sudjelovanje zemalja iz gospodarskog prostora, dakle kao prvo one se moraju pridržavati pravila jedinstvenog tržišta i tu mislim naročito na direktivu o javnoj nabavi. I imamo i sporazum o sigurnosti sa tim zemljama članicama, odnosno sa tim zemljama e, koje koji omogućuje sudjelovanje u programu, ali one će morati isto tako sudjelovati i u financiranju kao i svaka druga zemlja članica Europske unije. Zatim projekti iz područja pesco Usko surađujemo sa Federico Mogherini i sa povjerenicom Bulc s kojima nastojimo ostvariti dosljednost programa jer je to najvažnije. Zbog toga smo predložili ovih 10% dodatnog sufinanciranja za projekte iz PESCO-a. Dakle, imat ćemo više poticaja za one koji budu predlagali projekte u području PESCO. Čuli smo i pitanje o zemljama članicama od gospođe Grostet, odnosno je li to doista europski pristup i zašto je zato potrebna kvalificirana većina. To je bitno za ono što sam spomenula radi dakle, suradnje, učinkovitosti za bolje iskorištavanje javnih sredstava u Europi. Ali odlučujući dio je u rukama zemalja članica i one odlučuju o prioritetima, one će odlučivati o kapacitetima u planu razvoja kapaciteta i to je povezano i sa djelovanjem gospođe Mogherini. One će odlučivati i o konkretnim projektima. Naravno, komisija će izravno upravljati tim programima. Možda sam preduhitrila neka pitanja na koja ću dati odgovor kasnije ali dakle komisija će time direktno upravljati što znači da će ona procijeniti projekt, ali čitav ovaj dio donošenja odluka je u rukama zemalja članica. Što znači kapaciteti, prioriteti, to su sve predmeti odluka zemalja članica. I na taj način ćemo ostvariti ovaj europski pristup. Zatim Europska obrambena agencija. There will be a very strong cooperation. ćemo čvrstu suradnju sa agencijom koja će igrati važnu ulogu primjerice u suradnji sa zemljama članicama, određivanju njihovih obrambenih kapaciteta i prioriteta i naravno da će imati i važnu ulogu kao upravitelji projekata. No, europski novac e, mora se raspodijeliti prema našim odredbama i Europska komisija mora biti odgovorna u tom smislu i na odgovoran način upravljati sredstvima. Zatim izuzeća. Imali smo nekoliko pitanja o tome. To je važno i za to nam je trebalo najviše vremena tijekom trijaloga. Kao što možda znate, od uvijek smatram da su to europska sredstva za europska poduzeća, ali naravno u sektoru to nije tako jednostavno postaviti. Imamo dosta poveznica sa trećim zemljama i sami dionici iz industrije su postavljali ta pitanja o tome kako surađivati kada imaju suradnju sa trećim zemljama. Oni također e, žele e, zahvaliti, ja želim zahvaliti Europskom parlamentu jer e, ova rasprava o toj točki je trajala sat vremena i to je bilo dosta. To je bilo dosta zahtjevno. Dakle, to su poduzeća koja imaju sjedište u Europskoj uniji, ali nisu u potpunosti u europskim rukama i oni moraju ispuniti tri preduvjeta, dakle kao prvo sigurnost opskrbe, zatim drugo zaštita povjerljivih podataka sa svime što je s time povezano i zaštita prava intelektualnog vlasništva koja mora ostati u Europi. I to su isti preduvjeti koje postavljaju i druge svjetske vlade na tržištu obrane. Mislim da je to preduvjet koji je dobro razrađen, ali isto tako su to preduvjeti koji su ravnoteženi. Oni nam omogućuju suradnju sa NATO-om i sa nekim trećim zemljama poput SAD-a ili Kanade. Prošloga tjedna bila sam e, na e, sastanku sa predstavnicima Sjevernoameričkog kontinenta u okviru NATO-a i oni su nam E, također e, dobro objasnili kriterije kojima se izlažu europska poduzeća. Zatim obrambena agencija. Evo, prva napomena koja je općenita i to želim jasno i glasno reći. Dakle, mi ne osnujemo novu agenciju, nikako. Imamo dvije institucije, Europsku svemirsku agenciju i GSA u Pragu, i želimo samo pojednostavniti upravljanje ovim sektorom. Dakle, to nije nova agencija, nije nova hjerarhija, nema prijenosa nadležnosti. Morat ćemo se naravno prilagoditi na ovoj situaciji i Europska komisija će imati veću odgovornost u svemirskom programu nego što je to bio slučaj prije, ali ništa drugo. Osim toga, GSA se nalazi u posebno teškoj situaciji zbog e, troškova za plaće i operativnih troškova. Ne povećavamo proračun agencija, ali u okviru ovih programa predviđeno je izdvajanje većih sredstava za njihove operativne troškove, dakle za plaće i za operativne troškove. To ćemo osigurati za agenciju u Pragu. pristup svemiru. I želim biti jasna i pravična, jer to je stajalište koje sam zauzela od samog početka ovog saziva, a to je da nam treba autonomni pristup za Europu, što znači i posebne lansere. I imamo i posebni dio u našem prijedlogu za ovaj prioritet, odnosno želimo tu poduzeti dva koraka. Kao prvo, okupljanje europske potražnje za lanserima, što je spomenula gospođa Grostet, i za Ariane 6 i za e, Vega C, a također ćemo izvojiti sredstva i za prilagodbu zemaljske infrastrukture. Evo, to je predviđeno u prijedlogu. Gospodine Mata, kao i gotovo uvijek slažem se s vama. Jasno sam rekla da je to europski novac za europska poduzeća. Želimo premostiti ovaj tehnološki jaz, to su sredstva namijenjena našim inovacijama. ako izvajamo europska sredstva za razvoj europske tehnologije, to se ne treba onda prebacivati trećim zemljama. i trebali bismo moći ostvariti povrat na te investicije. I možda je ovo pomalo moje osobno mišljenje, a to je da i mi, a i vi kao možda i novi članovi Europskog parlamenta trebamo razmisliti o problema natječaja. Naravno, mi ćemo učiniti sve što možemo uz ova tri izuzeća i preduvjete kako bismo očuvali tehnologiju i kako bismo zadržali i e, intelektualna prava i konkurentnost u Europi, ali mislim da bismo trebali ponovno razgovarati o ovim e, propisima u vezi sa tehnologijom, jer to nije u skladu sa onime što se događa u Europi, a i na globalnoj razini. Ali to govorim više u osobno ime, a ne u ime komisije, jer e, to nije u mojoj nadležnosti. Zatim postavljeno je pitanje i o Govsatkomu. Kao što znate, to je sastavni dio našeg svemirskog programa i tu predviđamo, a i vidimo da dolazi do čvrste veze sa obranom. I imamo punu proračunsku fleksibilnost e, po tom pitanju i imat ćemo i nove proračunske linije za to u svemirskom programu uz e, pitanje klimatskih promjena. I ovaj e, dio koji se tiče sigurnosti bit će zapravo jedna novina u našem e, programu za svemir. Evo samo trenutak, e, moram pronaći bilješke. Kada je riječ o upravljanju, imamo kvalitetne rasprave sa Europskom svemirskom agencijom jer se ona mora prilagoditi novoj situaciji. Mi njima trebamo, a i oni nama. Niti jedna druga institucija u Europi ne raspolaže takvim znanjem i iskustvom zahvaljujući kojemu bi bila u stanju upravljati našim sredstvima i programima u budućnosti. Tako da to nije, kao što sam rekla, revolucija, već evolucija. Zatim program kosme koliko znam, možda će se naziv promijeniti, ali imat ćemo isti program kao i Kozme sa jednom milijardom eura. Dakle, unutar ovih 4 e, milijarde eura za program jedinstvenog tržišta, jedna milijarda bit će izdvojena za potpuno isti program. Ja sam se borila za to, evo, ne želim sada reći da sam ja isključivo odgovorna za to, ali od samog početka tvrdim da je to bitan program, on nije samo povezan sa obzorom e, i bavi se sofisticiranim istraživanjima. Dakle, to je bio program za europska poduzeća koja su ga vrlo visoko ocijenila, tako da se ja borim za njega, neće on nestati i neće sredstva biti raspodijeljena u druge svrhe, nego će on ostati možda u drugčijem obliku, ali sa istim sredstvima. Evo, to bi bilo to, hvala. Hvala, gospođo povjerenice. Doista širok raspon tema a i veliki broj programa u rukama jedne povjerenice. Vi vodite veliku glavnu upravu, upravo iz navedenih razloga. Dakle, hvala vam na vašoj suradnji. Evo, samo ako smijem nešto dodati. Sjetila sam se da je postavljeno pitanje o vojnoj mobilnosti i o suradnji u tom smislu. Naravno, stalno surađujemo sa povjerenicom Bulc. A za sada je najvažnije to i Europskoj komisiji, a čula sam i neke prijedloge od zemalja članica u vezi s time, odnosno o, stvaranju mreža cesta koje bi bile posvećene vojnoj mobilnosti. Evo, to je dakle prvi korak, a onda dalje bismo mogli to razraditi. Oh, hvala. Mogu vam jedino čestitati na vašem radu i na pripremama za programe koji su toliko važni za našu realnu ekonomiju, zato jer e, i svemirske politike i svemirski programi pridonose realnoj ekonomiji. Dakle, hvala dragi prijatelji i hvala gospođo povjerenice na dolasku još jednom. Mi ćemo izraditi naše nacrte izvješća koje će biti spremni u srpnju kao što smo obećali, a naš odbor je uvijek spreman na suradnju sa vašom upravom i naročito osobno s vama, što je nama vrlo zanimljivo. Hvala vam još jednom. Hvala, radojem se budućoj suradnji. eight to finish our da, osam mjeseci nam je bilo potrebno da dovršimo pregovore koji će se dovršiti tijekom eh, austrijskog i rumunjskog predsjedavanja. Eh, eh, Dragi prijatelji, sljedeća točka na dnevnom redu je vrlo uzbudljiva, barem meni radionica Brexit i politika IKT-a. Mislim da ste dobili ove prezentacije, uskoro ćete ih imati prilike vidjeti i čuti. Imamo sjajne predstavnike otoka. Dakle, imamo e, samo jednog člana odbora s jednog otoga, kolegu Kelija. Dakle, dragi prijatelju, molim vas da preuzmete predsjedavanje, odnosno vođenje ove radionice koja je važna, odnosno potencijalni učinak Brexita na politike IKT-a i mogući daljni put dalje za Europu sa 27 zemalja članica. Dakle, gospodine Kelly, molim vas da preuzmete ovo mjesto i ovu odgovornost na sebe za sljedećih sat vremena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 Okay, ladies and gentlemen, it Dame i gospodo, veliko mi je zadovoljstvo zamijeniti na ovom mjestu našeg predsjednika Jeržija Buzeka i drago mi je što imam čast predsjedavati ovom važnom radionicom Brexit i politika IKT-a. Brexitu ne možemo pobjeći u našim raspravama, no drugo je pitanje hoćemo li ga izbjeći u drugim područjima. Imamo vrlo kvalificirane govornike ovdje među nama koji će održati prezentacije i svaki od njih ima 10 minuta na raspolaganju i kao i uvijek naši će članovi imati priliku iznijeti svoje komentare ili postavljati pitanja. Dakle, to je naš raspored za sljedećih otprilike sati pol. No vidjet ćemo koliko će sve trajati. Prvi večerašnji govornik je J. Scott Marcus, koji će nam dati pregled potencijalnog učinka Brexita na politike IKT-a i o mogućim načinima napredovanja za Europu sa 27 zemalja članica. Gospodin eh, Markus je više znanstveni suradnik u Vrgolu, u trasu mozgova iz Brisela i radi kao neovisni savjetnik koji se bavi politikom i regulatornim uređenjem. Također je već dao i znanstvene doprinose tome i on je jedan od naših najkvalificiranijih gostiju večeras. Dakle, gospodine Markus, izvolite. Hvala predsjedniče, jako dobro. E, ja bih e, e, nekako postavio scenu i za druge govornike, dati ću opće informacije i kontekst za prezentacije koje će slijediti, a oni će dati detaljnije aspekte inovacija, istraživanja, njihov učinak na regulativu. I, Imamo li slajdove? Jesu, jel videli se? Počet ću da ne čitam. E, učinak e, izlaska Britanije na Evropsku uniju od 2019. E, taj će učinak biti značajak, značajan. Imaćemo učinak i na E, Britaniju, a i na 27 e, članica Europske unije. Na njih, na ove posljednje se e, koncentriramo danas. Mm, imamo tu razne učinke, smanjeni kontakt između istraživača u Europskoj uniji i Ujedinjenoj kraljevini. Drugo, posljedica će biti e, regulativa e, i tu će biti manja interakcija. A treći element je povezan e, sa ekonomijama razmjera i sve to ima učinak. Ja ću se dotaći svih tih područja u ovim, u ovim slajdovima. Nadam se da ćemo ih s vremenom i vidjeti. E, oblik izlaska Britanija će jako utjecati na sva ova područja. E, e, današnja diskusija će se ne voditi ne voditi kao Norveška vizavi Kanade. Imamo razne mogućnosti ne znam ako čitate iz eh, iste novine kao ja, postoje mnogo nesigurnosti eh, o svim tim aspektima. Eh, možda će Britanija odlučiti da ne izađe, to je malo vjerojatno. Imamo i mogućnost da će postati članovi područja EEA a postoji mogućnost za bilateralne aranžmane kao što ih imamo sa Švicarskom. A još jedna mogućnost je e, odnos ograničen na e, jedan e, sporazum o slobodnoj trgovini. A četvrta je mogućnost no deal, izlazak bez sporazuma E, učinak e, u, kao članstvo Norviške EEA. E, tu neće biti mnogo promjena. a većina drugih scenarija dovode do diferencijacije u smislu regulative i politika. Dati ću vam nekoliko primjera. jedno je roaming, transfer osobnih podataka, E, ali ima i mnogo drugih e, elemenata na koje će to proizvesti određeni učinak. Ono gdje imamo više fleksibilnosti je politika istraživanja. E, obzor 2020. je dostupan ne samo članicama Europske unije, već i članicama područja EEA. Švicarskoj, na primjer, ona ima bilateralan e, e, sporazum unutar EFTE, a, nije članica EFTE. To je otvoreno i za zemlje poput Izraela i e, otvoreno je i za zemlje u razvoji. Izrael je pridružen član e, u smislu na području obzora 2020 pa ima iste mogućnosti kao država članica Europske unije u istraživanju. a govorio sam o roamingu i transferu osobnih e, podataka. E, vlada Britanije E, smatra da će aranžmani roaminga se nastaviti nakon izlaska bez promjena. Da li će se to tako dogoditi nije lako reći. E, ono što Britanija može kontrolirati jesu domaći aranžmani, ali e, plaćanja između operatira mreža to ne mogu kontrolirati za u Evropskoj uniji e, gdje, e, e, gdje britanski klijenti imaju pristup roamingu. Radi se i o troškovima. Ako troškovi su viši od cijene, onda ako imate područje gdje nema regulative, tu će E, učinak biti veći. E, operateri virtualnih mreža tu neće moći e, nikako utjecati. Operatiri mreža će imati mnogo bolje mogućnosti utjecaja nego britanski pa predviđam da će biti manje problema za države članice Europske unije e, da rade roaming u Britaniji nego obratno jer imaju e, jaču pregovaračku moć. Oni će na, moći nametati svoje veleprodajne cijene. Idemo dalje, sada imamo slajdove, evo, evo, evo ih. E, sljedeći, e, sljedeća tema je e, transfer podataka, prijenos podataka. Pod uredbom o opće zaštiti podataka ti se podaci mogu prenositi slobodno unutar Europske unije među državama članicama. Treće zemlje su podložne drugačijim propisima. Znamo u prošlosti da odredbe safe harbor, sigurne luke, e, su e, ukinute e, odlukom Šrems 2015. imamo takozvani privacy shield. Efikasnost tih aranžmana još nije provjerana, ali možemo reći da se slično može očekivati kad Britanija izađe iz Europske unije. Europski sud je tražio da e, e, učinak bude sličan kao na situaciju sa SAD-om. A sada i a sad e, nešto o gubitku e, regulatorne stručnosti e, Ujedinjene kraljevine. O čemu se radi? Regulatorna ekspertiza Ujedinjene kraljevine igrala velike, veliku ulogu u elektroničkim komunikacijama i jako će to faliti. To se odrazilo u Bereku i RSPG-u Berek e, ima mogućnost da poziva druge e, zemlje kao promatrače. Oni su to napravili za Švicarsku. E, to je smisleno. Dijalog će biti moguć čak i se, ako se regulativa bude mijenjala tijekom vremena. Istraživači i inovatori E, Ujedinjena kraljevina je bila e, e, veliki pokretač na području istraživanja i umrežavanja. A ako gubimo koordinaciju s njima, to će se jako osjetiti. Većina koordinacije ide kroz obzor 2020. Imamo presedan da pridružene zemlje sudjeluju u obzoru 2020 pa možemo reći po svim scenarijima u, osim najekstremnija e, biti će u interesu i Britanije i EU-a e, e da nastave suradnju. Mm, oblik Brexita će utjecati na, i na EU i na Britaniju. Ako imamo norveški stil e, članstva, onda će se malo toga promijeniti, ali po drugim scenarijima imat ćemo velikih promjena. E, moći ćemo imati e, regulatornu i politiku dijaloga na području ICT-a i tako dalje. Hvala lijepa. Evo imat ćemo mnogo tema za razgovor. Ovaj tajming je vrlo dobar. Mm, e, e, govorili ste kraće što zapravo nije problem za nas. E, Bas Katering, on će govoriti o implikacijama Brexita na digitalne informacije za Europsku uniju. On je član eh, TNO-a, eh, druge po veličini istraživačke organizacije u Europi. Bas Koterink ima riječ, izvolite. Hvala lijepa što ste nam dozvolili da ovdje kažemo nekoliko riječi o vrlo važnoj temi. Naravno, eh, zamoljen sam da nešto kažem o poziciji Britanije u digitalnim inovacija. Kakav će efekt imati e, Brexit na to? Evo prvi e, slajd. E, mali pregled onoga o čemu ću govoriti. Kratki pregled položaja e, e, Ujedinje kraljevine u digitalnim inovacijama. Onda ću govoriti e, o startupu ekosustav, onda ću treća tema je ICT i istraživanje i razvoj. Zatim o elektroničkoj trgovini i platformama, a na kraju ću govoriti o učincima E, naročito na jedinstveno digitalno tržište, a onda ćemo imati raspravu. Ovaj slajd vam pokazuje e, sve o čemu govorim. Globalno e, je treći tehnički hub tvorište nakon Silikonske doline i New Yorka što se dakle važno tehničko e, čvorište e, bolje od Berlina, Amsterdama i Pariza. E, pristup financijama, tržištima, talentu, istraživanju i razvoju, on je vrlo važan globalni igrač. Mi imamo preko Britanije svemu tome pristup on je e, imamo interakciju između financijskog sektora i e, tehničkog sektora i na kraju to je e, to su vrata za Europu prema Sjedinjenim državama to je zajednički jezik slična kultura djelomično povezana kultura rizični kapital igra sličnu ulogu tehničke inovacije su na sličnom nivou. Ovdje imati veliki detaljan slajd, ali možemo vidjeti neke stvari o kojima govorim. Imamo dugi popis, imamo silikonsku dolinu, najveći inovacijski čvorište na svijetu. A e, nakon toga slijedi New York treći je London. Inovacije, financiranje i start-upovi e, su tamo igraju važnu ulogu i jako su dobro razvijeni. Mm. Relevantno je vidjeti kakav je pristup tržištu u Londonu. To je jedan od faktora koji je zaista jako važan jedina točka gdje neki drugi gradovi u Europi e, imaju slični položaj je pristup talentima. Ono što druge zemlje daju Londonu, to e, je talent. Mnogi, mnoga poduzeća i talentirani pojedinci odlaze u London, a nakon Brexita će se to naravno promijeniti. To je važan aspekt koji moramo razmotriti. Još jedan aspekt o kojem moramo govoriti, to su razni oblici Brexita. London e, e, raste najvećom brzinom na ovom području. Ali i Stockholm je u sličnom položaju A imamo i e, e, područja i gradove izvan e, Europe koje vrlo brzo rastu i Pariz zauzima značajno mjesto. Berlin također. Mm, London je vrlo dobro pozicioniran što se tiče brzog razvoja i rasta. ICT i e, e, e, sredstva za istraživanje i rasta umjetna inteligencija, robotika i HPC. To su ključna područja. Umjetna inteligencija je jako jaka u Londonu, imamo velika poduzeća tamo, DeepMind je jedna od takovih poduzeća. E, e, e, oni su razvili čipove i hardware na tom području. Jedna od vodećih. U Ekonomostu je bio jedan član, članak o tome koji pokazuje kolika se sredstva troše na ovo istraživanje. To su stotine milijuna eura, to je punti. E, ako nemamo pristupa Ujedinjenoj kraljevini, onda e, će naš rast zaostajati. A velika petorica Google, e, Apple, Facebook, one jako investiraju u mašinskom strojnom učenju na najbliže tome u Europi e, e, najbliže što je tome u Europi se nalazi u Ujedinjenom kraljevstvu. E, naročito su tu važna sveučilišta na njihovim kampusima ima mnogo istraživača. Kad gledamo red veličine ovih velike petorice, e, one e, e, troše toliko kao što je cjelokupni proračun obzora. 70 milijuna prošle godine. Da 70 milijardi godišnje mi smo sada povećali e, obzor za 20 milijardi. E, povezano s ovim velikim internetskim kompanijama je jako važna. E, trošenje na internet, istraživanje interneta i ITA u, tome Velika Britanija igra značajnu ulogu. I na kraju bih htio nešto uh, reći o elektroničkoj trgovini i internetskim platformama. Uh, ona je uh, Ujedinjena kraljevina je vodeća zemlja što se tiče internetske prodaje. Oni su napredan igrač na tom području ako e, e, američke i azijske e, elektroničke kompanije za elektroničku trgovinu dolaze u Europu, one to čine kroz Britaniju. A prisutnost Amazona u Velikoj Britaniji je jako značaja. Oni vode na tom području. Evo da to sve povežemo E, Evropska unija će izgubiti pristup e, ključnim e, sustavima ako, ne budemo imali dobar sporazum. Imamo, izgubit ćemo sredstva, financiranje i tržišta. Neke od inovacija će trpjeti od e, regulative, na primjer e, ova e, uredba o zaštiti podataka će biti ključan. A Ujedinjena kraljevina je tu fleksibilnija. Oni će možda poboljšati svoju poziciju jer će privlačiti više kompanija. Izgleda fleksibilna regulativa može pojačati poziciju Ujedinjene kraljevine. E, imamo je rizik zaostajanja za e, u istraživanju umjetne inteligencije E, o čemu možemo ovdje sada razgovarati, što Evropska unije može učiniti. E, trebamo jake poticaje kako bismo kompenzirali gubitak Velike Britanije. Moramo stvarati nove odnosi, odnose i e, više poticati startupove Mm, vraćam se i na ono što je Scott rekao. Mm, moramo imati strateška partnerstva u istraživanju i razvoju sa Ujedinjenom kraljevinom. Evo, time bih završio. Hvala lijepa. Hvala lijepa. E, imamo mnogo toga o čemu možemo razgovarati. Poruke e, o kojima opće ne bismo bili razmišljali. E, mm, Idemo dalje e, i sada na trećeg govornika, to je Domagoj e, Jurjević. Izvolite. On je radio, on je 2014. godine bio je potpredsjednik, e, ako mu dakle izvolite, imate riječ. Hvala predsjedniče, želim dobar dan svima. Moje vrijeme govora bit će posjećeno ICT policy makingu i uređivanju. Najprije želim zahvaliti Europskom parlamentu i odboru ITRE što su mi pružili mogućnost da iz, ovo izlaganje. U svom prethodnom radu radio sam na uređivanju i radio sam za Berek e, s jedne strane, isto tako u nacionalnom regulatornom tijelu u Hrvatskoj. Dakle, u trenutku kada sam složio za predstavljanje ovog izlaganja, nastojao sam identificirati institucije i tijela koji su od velikog značaja za uređivanje političkog sektora i donošenje politike odluka. Dakle, po mom mišljenju, Berek je dosta jako tijelo za usklađivanje harmonizacije diljem Europske unije. Kada se radi o redovitom zakonodavnom postupku i postupku vijeća komisije i e, kokom je jako važan u dijelovima u kojima Europska komisija ima izvršne ovlasti, na primjer za provođenje uredbe i u državama članicama. Dakle, ove tri institucije, BEREK, nacionalna regulatorna tijela i pripremna tijela vijeća, vijeća Europe su jako važna, a u ovom izlaganju jako je važno, dakle, njihovo e, viđenje i sudjelovanje Ujedinjene kraljevine i ono sve što može biti izgubljeno u slučaju odlaska Ujedinjene kraljevine iz Europske unije. Sudjelovanje Ujedinjene kraljevine i država članica može biti regrupirano u ova tri područja. Dakle, u nekim skupinama tu se radi o suradnji između regulatornih tijela i širenja najbolje prakse, najbolje uredbene prakse. U nekim institucijama to se radi svakodnevnim, putem svakodnevnog rada, u drugima na strateškoj razini, no u svim njima koje su ovdje predstavljene na ovom slajdu. Jako je važno reći e, da je Ujedinjena kraljevina jedna od država članica koja je itekako sudjela u tom radu. Način sudjelovanja države članice Ujedinjene kraljevine je, po mom mišljenju, kroz moje iskustvo u okviru Bereka, najvažnije je kroz suradnju s nacionalnim regulatornim tijelima to je za nas bilo jako važno kada smo postajali članicom Europske unije, jer smo tu mogli prikupiti regulatorno iskustvo za svakodnevni svakodnevni rad. Što se tiče svakodnevnog rada, u biti tamo se može surađivati sa radnim skupinama, u izradi dokumenata i u svim tim područjima ujedinjene kraljevina i druge zemlje, no ovdje smo, kako bismo razgovarali o Ujedinjenoj kraljevini, dakle, Ujedinjena kraljevina je i tekako sudjelovala u tom radu, i dala veliku dodanu vrijednost glede kakvoće. Dao su veliku dodanu vrijednost u smislu izrade dokumenata. Ono. U poslovnom dijelu predstavnici država članica su također sudjelovali i jako je važno bilo imati jasnu i dobru ekspertizu glede ocjene zakonodavne ispravnosti dokumenata koji su stavljeni na raspolaganje javnosti. Dakle, Vijeće Europske unije kao su zakonodavac ima potrebno iskustvo na određen način to dodatno iskustvo bilo je ono što je Ujedinja kraljevina davala. U svakom slučaju predstavnici različitih država članica radili su na raznim prijedlozima koje je iznosila Europska komisija. Tu nam je potrebna svaka, tu nam je potrebna svakodnevno iskustvo. Sada ću iznijeti tri scenarija koje je gospodin Scott Markos malo prije predstavio. Dakle, scenariji su Europska ekonomska zajednica, bilateralni scenarij ili slobodno trgovinski scenarij. Dakle, sukladno tim trima scenarijima različite stvari mogu dogoditi ili izgubiti ovisno o sudbini Euro, Ujedinjene kraljevine. Dakle, zelena oznaka znači da će stvari ostati onak kak su bile, a crveni križić znači da to više ne postoji. Dakle, evo, glede funkcioniranja Bereka, tijela europskih regulatora za elektroničku komunikaciju, sve će biti više manje isto kao i danas. Evo imamo Norvešku, Liechtenstein i Island koji su učlanjeni u to tijelo, mogu sudjelovati u radu Bereka. Neki kolege čak i predsjedaju radom eh, radnih skupina, iako nisu član, iz država članica Europske unije. No što se tiče postupka donošenja odluka, u ovom scenariju Ujedinjena kraljevina ne bi mogla glasati. Što se tiče Vijeća Europske unije, odnosno pripremnih tijela vijeća, sve bi se promijenilo njihovim izlaskom iz Europske unije. A što se tiče komunikacijskog odbora, dakle KOKOM-a, sve bi oslo isto s tim da ne bi mogli sudjelovati u postupku donošenja odluka. U slučaju bilateralnog sporazuma u, Bereku, sporazuma u Bereku bi bilo sve isto, kao što je kolega Scott rekao, imamo i Švicarsku koja je e, promatrač, ima status promatrača u Bereku u vijeću Europske unije ništa više nije validno, isto kao i u Kokomu. U slučaju slobodno-trgovinskog scenarija svugdje se sve gubi, dakle i ekspertiza koju nam pruža u ovom trenutku Jedina kraljevina. Ne bismo više imali nikakvu mogućnost za Ujedinjenu kraljevinu da sudjeluju u radu tih eh, tijela. Dakle, evo, ovdje na zadnjim slagovima imate neke utjecaje Brexita. Želim naglasiti da je razina svakog utjecaja uveliko ovisi o sporazumu pridruživanja, odnosno udruživanja koje će se odlučiti. No, s obzirom da su neki, e, na primjer, NRA nacionalna regulatorna tijela, to su tu se mogu potpisati bilateralni sporazumi i oni se potpisuju i sa ne članicama Europske unije diljem svijeta, tako da to neće imati veliki utjecaj. Što se tiče službenog rada i participacije sudjelovanja Ujedinjene kraljevine u nra i Bereku, situacija je takva da je sve veći negativni utjecaj što je slabiji sporazum o pridruživanju. Što se tiče utjecaja na kvalitet zakonodavnog postupka od samog početka, bez obzira na scenarij, ta dodana vrijednost i ta kakvoća koju pruža Ujedinjena kraljevina bit će izgubljena s obzirom da neće biti država članica. Kada govorimo o utjecaju na kvalitetu rada kokoma, u prvom scenariju možemo imati Ujedinjenu kraljevinu u svojstvu promatrača, no u svakom slučaju njihova, u ostalim scenarijima njihovo iskustvo ekspertiza bili bi izgubljeni. Dakle, najveći e, utjecaj bi bio na harmonizaciju elektronskih komunikacija i uređivanja. Ovdje mislim konkretno uzmem primjer e, uredbe o roamingu i jedinstveno tržište. Dakle, trebamo imati na umu da Europska unija zadnjih 15 godina je dao sve od sebe da što bolje stvari budu usklađene i da to izvu... da konačni korisnici imaju maksimalnu korist toga svega. Sada imamo uredbu o roamingu, neke stvari bi se mogle trebalo promijeniti. Osobno mislim da bi to bilo usporedivo e, sa gospodarstvima Zapadnog Balkana kada Europska unija želi prići e, tom području, dakle smanjiti e, troškove, no tu je još uvijek problem pravnog osnova. U svakom slučaju bilo kojem od ovih scenarija jedna kraljevina bi se našla u istoj situaciji, u istom položaju i moglo bi doći do problema kršenja pravila svjetske trgovinske organizacije i svih drugih. Ukoliko bi se situacija uveliko promijenila, onda bi sve bilo što se tiče roaminga u rukama operatera i nijedna uredba ne bi bila obvezujuća za Ujedinjenu kraljevinu što može imati korisni utjecaj, ne samo za krajnje korisnike već i za poduzeća dakle poduzeća bez obzira da li rade u Ujedinjenoj Kraljevini ili u Europi. Zaključno želim reći da je moje osobno mišljenje to da razina, odnosno stručnost britanskih predstavnika je uvijek bio, njihov stručni doprinos je bio jako kvalitetan i to će biti u svakom slučaju gubitak za Europsku uniju. Da li se to može kompenzirati radom drugih država članica ili drugih organizacija? To nije u tema razmatranja ovog, ove prezentacije. Hvala. Hvala vama gospodine Jurjeviću. I vi ste imali jako dobar tajming. Sada imamo našeg zadnjeg govornika. To se radi o profesoru Pogorelu koji će govoriti o utjecaju na utjecaju Brexita na 27 država članica Europske unije, inovaciju i razmještanje mreže 5G. On je imao jedan jako zanimljiv nastup na temu Spektrum 5.0. Izvolite, profesore, imate riječ. Kao što znate, 5G mješavina je tehnologije, usluga i možete očekivati da to uveliko utječe na industriju diljem svijeta, osobito u Europi. I to je jedan od ključnih elemenata gospodarske i političke, industrijske politike u Uniji. Dakle, utjecaj Brexita od ključnog značaja iako se tu radi prvenstveno tehnologiji, to su planetarne mjere, no ipak tu je i geografija važna između Europske unije i Jedne kraljevine, dakle Jedne kraljevine s jedne i 27 država članica Europske unije s druge strane, dakle to se može koeficirati tako da ili nema utjecaja ili potencijalno nema lošeg ili potencijalno ima ili ne znam, potrebno je dodatno istraživanje. Dakle, to su te četiri kategorije po kojima bismo mogli stvari organizirati. Kao što rekoh, 5G je miks, mješavina, imamo različite aktere, poduzeća, tu je zemljopis koji moramo uzeti u obzir, dakle, gdje se nalaze koji akteri, koji su ključna, koja su ključna sjedišta proizvodnje, proizvodnje znanja, što to znači za cijelo gospodarstvo u Europi. Govoreći o standardima, možemo reći da ovo ulazi u kategoriju, možemo staviti ovu stupac, neće biti promjena. Možemo reći da svaka pojedinačna država članica dakle, dvije stotine aktera koji sudjeluju u 5G-u. Dakle, 5G je tehnologija koju definiramo na različitim razinama. Tu je ITU, nije to isključivo izravno iz Europske unije, imamo tu 3GPP, to je industrijsko tijelo, to je ECTI, to je CEPT, i oni izrađuju standarde za 5G. Dakle, u ovom slučaju mislim da ne bi bilo značajnog utjecaja povlačenjem Ujedinjene kraljevine. Kada se pak osvrnemo na istraživanje i razvoj, situacija je malo mješovitija. E, u, na primjer, istraživački programi, obzor 2020, e, sve ono što se tiče 5G-a, na primjer, kad vidim e, ko su britanski sudionici, dakle imamo sveučilišta odlični kolege koji i sveučilišta jako poznata, Surrey, Bristol, sveučilišni koleđ, odnosno University College iz Londona, imamo institucionalne sudionike kao što je BBC, mobilne operatere, Vodafone i tako dalje. I onda imamo britanske istraživačke centre, što je jako važno jer brojna multinacionalna tijela stavili su svoje istraživačke centre u Ujedinjenoj kraljevini. Tu imate japanska poduzeća poput Neka, korejska poput Samsunga, digitalna kao što su američka poduzeća. Dakle, dakle BBC i BT, na primjer, žele se prebaciti na europski kontinent, ali britanska sveučilišta ostaje na britanskom tlu, ali evo, Vodafone smo već vidjeli da se prebacuje, dakle to je najjači mobilni operater e, u Europi. Vodafone je kupio Liberty Global i očito je da prebacuje da se prebacuje na kontinent. Što će biti sa O2? To je glavni britanski, odnosno jako veliki britanski telefonski operater, no oni su dijelom telefonike. Što će biti s telefonikom? Da li će E, investirati, staviti resurse u svoj britanski odjel ili će ih prebaciti na kontinent, to je veliko pitanje. Što se tiče britanskih istraživačkih centara koji se nalaze u Ujedinjenoj kraljevini, što će biti s njima, što će e, Korejci, Japanci, Amerikanci napraviti sa svojim centrima? Hoće li ostati u Ujedinjenoj kraljevini ili će prebaciti svoje resurse na ostatak europskog kontinenta, odnosno u Europsku uniju. Naravno, svemu tome se može raspravljati, no kada se otvori boca i duh iz nje izađe ili otvori Pandorina kutija, moglo bi doći do velikih promjena na tom području. Da, kao što su kolege rekle, mogu se isposlovati neki zasebni statusi za britanske istraživačke centre, no to je važno za reći. Ali to je važno za naše pregovarače da toga svjesni. Što se tiče industrijskih eh, dionika, operativnih 5G je jako važan, jer bit će puno riječi o energetskoj industriji i drugim, možda i zdravstvu. No u ovom slučaju, kao što vidimo na slajdu, vidimo da imamo poduzeće iz cijelog svijeta. Dakle, to nije isključivo ili osobito europska problematika automobilska industrija, na primjer, kad uspostavi svoje norme, onda to je nešto što z granice jedne države. No, no No dobro, to je sve u rukama industrije. No što mi u žargonu zovemo vertikalni industrijski akteri, to vrijedi sagledati jer je jako zanimljivo. Te industrije naime imaju prekogranične neke mjere koje su, nisu bile dovoljno istraživane U nekim scenarijima možemo zamisliti da će izlazak iz Europske unije imati veliki utjecaj na njih. Evo kad pogledamo Nissanovu e, Nissanov pogon e, u Sunderlandu u Ujedinjenoj Kraljevini kako bi izgradili jedan, automobil. Rez, dijelovi imamo 27 prelazaka granica kada, e, da bi se sastavio jedan automobil. Dakle, to je nešto što vrijedi ocijeniti. Što se tiče pitanja logistike i vrijednostnih lanaca, dakle, Što se tiče konektivnosti, to je zanimljiva stvar. Očekujemo ovu novu generaciju tehnologije 5G, dakle, da pomogne stvaranju europskih e, giganata u digitalnoj industriji. Jer će 5G omogućiti stvaranje novih poduzeća i stvaranje novih e, mreža koje će biti sastavljane poput mozaika. Dakle, tu će biti važno prikupljati velike količine podataka i što većim podacima se raspolaže, to je bolje. Dakle, možemo reći da što veće budu granice između 27 država članica Europske unije i Ujedinjene kraljevine, bit će gore i teže za sve, za obje strane i sve aktere. Ako sada tražimo jedan neki zaključak, možemo reći da ćemo donekle izgubiti što se 5G tiče i našeg položaja lidera. U jednom kraljevini ljudi s kojima smo razgovarali ne znaju što točno raditi, dakle da li preuzeti kontrolu u, u ovoj zajednici istraživanja i razvoja, Dakle, razgovaramo s kolegama iz kraljevine, oni kažu da će zakon o elektroničkoj komunikaciji biti prinesen u britansko zakonodavstvo, no na kraju, evo, igra se igra, dakle i parlament, ovaj parlament treba sudjelovati u njoj i naš pregovarač treba biti potpuno svjesni mogućeg utjecaja koju to može imati. Sorry, thank you very much indeed, again, well within the time. Hvala vam i stolom na tome što ste se pridržali zadanog vremena. Evo čuli smo zanimljive prezentacije o tome kako bi Brexit mogao imati učinka na IKT politike u Europskoj uniji. Ima li kakvih pitanja ili komentara? Nema. Ja ću evo nešto spomenuti budući da sam iz Irske. Ova je tema naravno vrlo bitna za nas i čuli smo tu nekih zanimljivih razmišljanja. Spomenuli ste to da zapravo je ova situacija s Brexitom situacija u kojoj su svi gubitnici, ali tko će biti najveći gubitnik ako se ne dođe do nekog sporazuma? i ako se ne uspostave što uže veze kako imamo sada. I još nekoliko napomena. Recimo u slučaju roaminga, što smo mi ukinuli, i to je učinjeno uglavnom u Europskom parlamentu, tko će najviše izgubiti ako je Ujedinjena kraljevina odluči krenuti vlastitim putem i ne pridržavati se odluke Europske unije o roamingu i kako će to utjecati na ostale. I još e, neke napomene koje se odnose na različite sporazume sa Norveškom, s Kanadom i tako dalje. Kako se to uklapa u obzor 2020. Mislite li da bi Ujedinjena kraljevina postala automatski dijelom eh, obzora 2020. godine, budući da Izrael, koji nije zemlja članica, sudjeluje u tom programu? I iznad svega, nešto što će biti u središtu političke rasprave, a to je pitanje o kojem govori gospodin Barnier, odnosno Menija Lacarte. Neke su stvari vrlo poželjne ako se gledaju pojedinačno, ali sa političkog stajališta izbor sa menijala karte bi bio možda poželjan i Europskoj uniji i Ujedinjenoj kraljevini, ali kako onda Europska unija može ostati jedinstvenom i da se ne dostavi dojam da i oni koji su izvan nje zapravo uživaju iste prednosti. I također E, zaštita privatnosti koja je zamijenila sigurno utočište. E, smatrate li da je to nešto o čemu bismo trebali pregovarati sa Ujedinjenom kraljevinom? Evo, to je nešto o čemu trebamo razmisliti. Evo, samo još nekoliko napomena koje su mi bile ovdje zanimljive. Da, Ujedinjena kraljevina e, predstavlja neku vrstu vrata prema SAD-u. Može li se ona nečime zamijeniti jer kako može Ujedinjena kraljevina, odnosno London i dalje biti vratima prema SAD-u za Europsku uniju kada više nije u Europskoj uniji? To mi se čini gotovo proturiječnim. Ne bi li to možda mogao biti neki drugi grad koji možda nije toliko istaknut kao London, ali recimo Berlin, Pariz, Štokholm i tako dalje. Dakle, sigurno jedan od tih e, gradova bi mogao doći na mjesto Londona. Da, e, slažemo se da će Ujedinjena kraljevina biti istaknut akter, ali hoće li biti i jednako bitan akter kada je riječ o umjetnoj inteligenciji i izvan Europske unije, odnosno je li Ujedinjena kraljevina predvodnik e, u umjetnoj inteligenciji zahvaljujući tome što je u Europskoj uniji ili ne? Dakle, hoće li se taj njezin značaj u tom području umanjiti nakon Brexita? Evo, to su neke napomene koje sam htio iznijeti. I, dakle, spomenuli ste da bi se sve moglo izgubiti. Baš sve. Pa sigurno ne. Mislim da je to rekao gospodin Jurjević. I na kraju za gospodina Podgorela. Vi ste spomenuli sva ova poduzeća u Ujedinjenoj kraljevini. Nakon Brexita, hoće li ta poduzeća ostati u Ujedinjenoj kraljevini? Dakle, kakva će biti situacija nakon eh, Brexita, hoće li se ona promijeniti i također što je sa engleskim, dakle to je možda lako Malti ili Irskoj, ali ostatku Europske unije možda to nije tako jednostavno. Dakle, evo, to su zanimljiva pitanja, možda nam možete pružiti odgovore na ta pitanja i zastupnici će možda dobiti više vremena dok budemo slušali vaše odgovore, a također i e, dok se bude pripremao Brexit će sigurno imati još više pitanja o tome. U redu. Mislim da ste postavili najviše pitanja meni. Pa tko je najveći gubitnik? Pa u svakom scenariju Ujedinjena kraljevina će biti veći gubitnik od Europe, ali evo, razmislite koji dio e, trgovine e, Europske unije se odvija sa Ujedinjenom kraljevinom ili obrnuto je u tome Ujedinjena kraljevina sigurno više gubi. U nekim aspektima Posljedice bi mogle biti strašne. Recimo, značajan dio pdp e, a p-a Ujedinjene kraljevine dolazi iz e, financijske industrije koja postoji, da, s jedne strane zbog sad ali isto tako i zbog privilegiranih odnosa sa, Ujedinjenom, e, sa Europskom unijom. Dakle, oni će tu izgubiti nakon Brexita i to je prvenstvo koje neće zadržati to već ima posljedice na industriju financijskih usluga. Mnoge institucije u Londonu sada imaju podružnice u drugim zemljama članicama u Irskoj, u Parizu, Frankfurtu, u Amsterdamu koji će imati najviše koristi od toga. Dakle, Ujedinjena kraljevina gubi i gubi zapravo nešto što je bitno za čitavo britansko gospodarstvo. E, kada je riječ o naplati roaminga, pa rekao bih opet da Ujedinjena kraljevina izlazi kao gubitnik iz toga iz e, razloga što e, recimo britanski potrošači u većem broju putuju u Europsku uniju nego što je to obrnuto slučaj. Ja također iz tog razloga njihovo e, stajalište u pregovorima je slabije, dakle nije, možda vjerojatnije da će Euro, e, da će poduzeća u Jedinoj kraljevini zadržati e, ove postojeće cijene roaminga, odnosno ukinuti roaming. Mislim da će gospodin Jurević imati nešto više za reći o tome. E, kada je riječ o Norveškoj i Kanadi, imate pravo. Dakle, Ujedinjena kraljevina ne bi trebala biti automatski uključena u obzor 2020. Ali imamo različite slučajeve. Kao članica Europskog gospodarskog prostora, sukladno toj uredbi, oni bi imali mogućnost onda prijaviti se za obzor 2020. ali u drugim slučajevima kad bi u potpunosti izašli i kad bi e, ostali povezani sa Europom samo osobodno trgovinskom sporazumom, onda bi to bilo prepušteno njihovoj e, diskreciji. Dakle, mogli bi potpisati sporazum o pridruživanju s Europskom unijom e, i to se uglavnom temelji na e, odnosu BDP-a te zemlje i Europske unije. Mislim da tu treba donijeti bitnu odluku jer kao i s brojnim zemljama s kojima bismo mogli imati odnose. Pitanje je je li taj odnos konkurentski ili je više baziran na suradnji. Pa u većini scenarija Brexita ja bih e, rekao da će odnos biti temeljen na suradnji, ali ako budemo imali hard Brexit e, i bez e, odnosa za obzorom 2020. godine. Dakle, mogućnost je ta da će se Ujedinjena kraljevina pozicionirati kao konkurent e, Europskoj uniji više nego kao partner i onda ne bi im trebalo automatski dopustiti ulazak u obzor 2020. Dakle, to je nešto čemu treba razmisliti. E, zatim, e, zaštita privatnosti. Ako razmislimo o tome koliko multinacionalnih poduzeća ima urede u Ujedinjenoj kraljevini u Europskoj uniji, čini mi se da je bitna prekogranična koordinacija u tom smislu. I ako ne budemo imali slične veze kao što je to sada slučaj, onda će doći do gubitaka i to će imati negativne posljedice i na digitalnu industriju u Ujedinjenoj kraljevini i Europskoj uniji. Dakle, u interesu e, Europske unije je u svim scenarijima učiniti sve što može kako bi se zaštitio GDPR. Kao što sam rekao, e, s obzirom i na sudski predmet, mislim da će biti potrebno nešto slično. Nadam se da ćemo riješiti to pitanje zaštite privatnosti koja treba biti pojačana. Dakle, to su aranžmani koje bi se mogli ostvariti s dobrom vjerom eh, na obje strane, no eh, sada nije to baš jasno kako će to izgledati, eh, s obzirom također na sadašnju administraciju SAD-a. Zatim, tko će zamijeniti London, Irska je svakako dobro opozicionirana kao i Malta, jer se tamo engleski smatra materinjim jezikom, čak i službeni jezik, ali imamo i dosta dobrih govornika engleskog u mm, Njemačkoj, e, nizozemskoj, mnogi nizozemci govore engleski bolje od mene. Evo, mislim da sam s time završio, mogu predati e, riječ e, drugim kolegama koji će sigurno htjeti komentirati ove iste teme. Hvala. E, započet ću sa ovim pitanjem o tome tko će izaći kao gubitnik. Pa ja sam htio svojim izlaganjem prikazati učinak e, na telekomunikacije e, Brexita i na Europu sa 27 zemalja članica. Dakle, kada govorimo o gubitku, govorimo o regulatornom iskustvu koje je započelo u Ujedinjenoj kraljevini prije nego nekim drugim zemljama ali zapravo imamo gubitke na obje strane, ovisno o tome s koje strane na to gledate, ali u takvom razvodu, ako se odluči prekinuti sve dodire, onda ne možete se koristiti sručnoću i e, u svakodnevnom radu i u tom slučaju nema suradnje i stoga nema nekih e, poveznica. Dakle, to sam e, htio reći kad sam rekao da je sve izgubljeno. Ne, tvrdim sada tko će biti veći gubitnik u cijeloj situaciji. Evo, samo da se osvrnem na pitanje roaminga, osobno smatram da bi e, najveći gubitnici bili krajnji korisnici i iz Ujedinjene kraljevine i iz zemalja Europske unije. Prije uredbe o roamingu sve iz 2007. godine sve se e, rješavalo sukladno načelima tržišta. Mm, smatram da bismo se mogli naći u situaciji, budući da je u Telekomu sve podložno razmjerima, da će doći do razlike u aranžmanima između Jedinjene kraljevine i zemalja gdje ima više prometa i zemalja gdje ima manje prometa. Dakle, e, ja e, dolazim iz jedne zemlje gdje imamo dosta stranih turista, turista također i iz Ujedinjene kraljevine. I ukoliko uredba o roamingu više ne bude obvezujuća, onda ti turisti koji dolaze u Hrvatsku ne bi se mogli koristiti istim uslugama kao i kod kuće, govorimo o britanskim turistima. I isto vrijedi recimo i za mene ako odem u London. Dakle, na kraju krajeva mislim da bi krajnji korisnici bili najveći gubitnici, no ponavljam, riječ je o igri brojeva, dakle između dvije zemlje gdje imate recimo ravnotežu u prometu, onda bi operateri mogla, e, mogli sniziti cijene ili ostaviti cijene kako ima su sada. U redu, hvala. Evo, ako smijem nešto dodati. E, Švicarska je u onom položaju koju bi se mogla naći Ujedinjena kraljevina. Oni sudjeluju u statistikama o roamingu koju objavljuje Berek, ali nisu dijelom sustava i iz godine u godinu očito je da švicarski potrošači plaćaju za roaming daleko više od europskih potrošača i Ujedinjena kraljevina bi htjela to izbjeći no vidjet ćemo koliko će to uspjeti. Evo, samo nekoliko pitanja, odnosno napomena o Londonu kao vratima prema SAD-u. Dakle, u slučaju hard Brexita mislim da bi im to bilo teško. Naravno, borit će se da ne napusti digitalno jedinstveno tržište. Mislim da E, se to neće dogoditi jer bi to bilja bilo glupo s njihove strane. Mislim da će odabrati neko blaže rješenje, odnosno nastoja će ostati u zajedničkom području, naročito za startupove, dakle e, da će vize za ova mlađa poduzeća jer raspolažu sredstvima, a mi imamo talent u Europi. Dakle, ako ne dođu do tih talenata, onda će biti osuđeni na propast. I naravno, u slučaju e, 5G, važan je tajming. I ako ne budemo njih e, uzeli u obzir, onda ćemo izgubiti na zamah. No, mislim da će se iznaći neki način e, za suradnju. Ne mogu zamisliti neki drugi ishod, bilo bi to E, glupo s njihove strane, jer na kraju krajeva Europska unija će ipak tu isplivati, ali Ujedinjena kraljevina neće. I kada je riječ o istraživanju i razvoju, to ćemo najlakše riješiti i mislim da ćemo e, imati tu čvrste veze, to je u interesu Europske unije i Ujedinjene kraljevine. Dakle, mislim da ćemo tu nastaviti sa kvalitetnim partnerstvom. Ne mogu zamisliti neki drugi ishod. U redu. Hvala e, i za kraj Gerald. Evo, samo kratko. Ako uzmemo u obzir tehnologiju 5G, razmjeri su tu bitni. Kao što kolega kaže, mogli bismo izgubiti dakle 12% europskog e, stanovništva i možda toliki dio i tržišta, da to pojednostavnim. To nije povoljno ni za Europsku uniju, a još je gore za Ujedinjenu kraljevinu. Dakle, razmjeri su bitni. I kao što sam rekao, mi imamo i geografske aspekte koji ulaze u to, odnosno doći će do odmaka od Jedine kraljevine prema Europskoj uniji. Ne bih rekao da će jedina kraljevina predvoditi u tehnologiji 5G ili u proizvodnji tehnoloških uređaja ne mogu zamisliti da će se neko poduzeće iz Ujedinjene kraljevine moći natjecati s apple ili sličnima. Dakle, mislim da će se znanje i resursi preseliti u one zemlje koje će biti u povoljnijem položaju. I treba će vidjeti hoćemo li dopustiti biranje smenija, recimo kao u slučaju istraživanja i razvoja, jer mi bismo naravno htjeli u znanstvenoj zajednici nastaviti surađivati sa našim britanskim kolegama, ali možda to što je Europska unija ne želi tako postupiti je poklon britanskoj vladi. Dakle, sve u rukama prosvjetljenih pregovarača i morat će se učiniti i vrlo teški ustupci s obje strane. Evo, prisjetimo se Galileja. Taj sustav će morati donijeti doista toške odluke, teške odluke. Ujedinjena kraljevina uplaćuje 12 milijardi eura. Njihov istraživački centar e, troši 14 milijardi eura. Neki će reći to će biti prednost za Europsku uniju, ali e, s druge strane što je veći satelitski sustav, tim je on i učinkoviti. Dakle, gubimo britanski dio Galileja, možda će za to postojati i politički razlozi koji su povezani s obranom i tako dalje, ali predstoje nam doista e, vrlo teške odluke i ustupci. Hvala lijepa. Hvala svim stručnjacima koji su bili s nama. E, dali su nam odlične prezentacije. To je vrlo važan doprinos našim raspravama. U kojem smjeru trebamo ići? E, to je dobra osnova za nas za donošenje odluka. E, naši kolege u parlamentu će sigurno prihvatiti taj savjete. gospodine, gospodo izlagatelji, zahvaljujem vam. Saslušali smo vas sa velikim zanimanjem. ovo je zaista zamršeno područje. E, dali ste nam vrlo razumne i praktične savjete. E, to je dokaz vaših komunikacijskih vještina. Imamo zadnju točku na e, dnevnom redu, to je razno. E, sastajemo se optje opet 19. srpnja i 20. srpnja od 14.30 do 18.30 ova puta. Hvala vam lijepa. Doviđenja.